Thank Počet ćemo kolege i kolegice. U malom smo broju. Malo smo se smanjili. Ja sam došao u sobu u 14.29. Prema tome došao sam na vrijeme. Jesu li potpredsjednici ovdje ili potpredsjednik? Evo, zeleni su ovdje u punom broju. Prva točka dnevnog reda je točka 12 o državi o upravljanje stokovima. Počet ćemo sa Islandom. E, sjećate se da smo o tome raspravljali u rujnu. Eh, Island i Grenland eh, su eh, izjavili da će uzeti veću kvotu skuše u ovim morima koje dijele. A dokazi pokazuju da stokovi skuše se smanjuju i tu postoji mnogo nesigurnosti. E, razgovarali smo o tome što poduzeti protiv Islanda kako bismo e, uspostavili stabilniji odnos među partnerima. Govorili smo i o mogućnosti sankcija protiv e, Islanda. I, iako su stokovi u malo boljem stanju nego što se činilo, ipak je to problem. Ne može se to ovako unilateralno najaviti. Norman Graham iz komisije. Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedniče, hvala što ste mi dali mogućnost da e, predstavim ovdje neke podatke o posljednjim događajima na tom području, e, naročito što se tiče skuše Imali smo konzultacije sa Norveškom nedavno. Evo, počnite s Islandom, ako možete. E, kao što znate, e, stok skuša, e, njega skuše love Norveška, Grenland, Island i Rusija. To je vrlo e, važan stok u gospodarskom smislu. Mm, on e, podliježe e, takozvanim konzultacijama od priobalnih država. Mi se sastajemo i raspravljamo o statusu stokova i govorimo o tome što činiti. Mm, imamo jedan sharing aranžman između glavnih strana e, i EU, e e, Norveška i otoci Farov. Mm, to je taj sharing arrangement. A taj aranžman koji postoji od 2014. imamo 16, nešto posto za našu stranu. Nažalost, aktivnosti Rusije, e, Grenlanda i Islanda e, premašuju ovih 16 e, i nešto posto. I to ide, to je u suprotnosti sa znanstvenim savjetima. 2020. očekujemo da će se dalje vršiti lov na skuše Imamo e, za 2019. vrlo oštre e, upute e, stručnjaka o tom stanju stokova. Mi smo mi smo rekli da ćemo i se držati ovog postotka u sljedeće dvije godine. Međutim, u ožujku smo dobili e, obavijesti od znanstvenika da su stokovi e, u mnogo zdravijem stanju no što se mislilo. Međutim, kad su se priobalne države sastale, e, koje su strane u tom sharing aranžmanu, odlučili smo da nećemo se odmaknuti od ovih postotaka koje smo zacrtali. Mm, e, e, ulov je sada usukladan e, onom što nam s, savjetuje ISIS. Međutim, Greenland želi povećati svoj udiju u svjetlu ovih savjeta i ići još dalje od toga. Mm, mm, ići dalje od ovih povijesnih udjela koje smo bili odredili. Tu taj smo postupak oštro osudili. Mi želimo zajedno s našim partnerima, otocima Faro i Norveškoj, e, slijediti politiku koja će voditi do održivosti stokova. Mm. Island nije, nije dao nikakvu formalnu ponudu da se s nama sastane, iako smo mi otvoreni za to. E, Eh, sa Rusijom, nažalost. Eh, eh, nemamo tako dobre veze. Što se tiče akcija i sankcija, i kao što smo već objasnili, već je mm, jasno da je teško ispregovarati stvari. Danas prije podne smo dali prijedlog e, Sjevernoj, e, Severnoatlantskom vijeću da, koje će se sastati u Londonu da ćemo dati granicu i zadati e, granicu za ulov u skuša u međunarodnim vodama. To bi ograničilo ribarenje od strane Islanda vidimo distribuciju islandskih ulova, eh, vidimo da se riba seli u iz islandskih voda i ulazi u eh, međunarodne vode. Mi predlažemo granicu na eh, ulov na 290 tisuća tona. To bi spriječilo prekomjeran izlov. Evo, to, to je ono što smo danas poduzeli. i To je čvrsta e, akcija. Naravno, kritizirali smo Island zbog njegovih odluka i ponašanja. U o interesu održivosti i e, stajališta komisije da sve strane moraju se pridržavati sharing aranžmana, mislim da smo pravilno postupili. Hvala lijepa. Gospodin Aleć ima riječ. Hvala lijepa. Na, e, jako mi je drago da sam čuje ove informacije o granici e, ili plafonu za e, izlov e, skuše. To je jako to je jako potrebno mm, naročito u međunarodnim vodama. E, Grenland je uvijek odgovarao na naša pitanja pa sam e, sada razočaran njihovim ponašanjem. Izgledalo. Mi, ih e, zovemo da dođu na sastanke našeg odbora, ali oni izgleda nisu voljni da to učine. E, prema tome, taj prijedlog se mora dati, on je već dan i to je dobro. Moramo se držati stajališta komisije. Okay, so perhaps you can give us a recap of what... Evo, e, e, čuli smo što se događa sa Islandom. A, e, Sjevernoatlantska komisija za ribarstvo, jasno je njezino stajalište. kakvu nadu na uspjeh imamo? Mi smo se često htjeli sastati s Islandom E, e, već 2008. 9. Nar, e, naročito 2011. i 2012. smo bili jako zabrinuti zbog njihovog djelovanja. Na tehničkoj razini smo imali brojne sastanke, nekoliko puta godišnje smo se sastajali na visokoj razini, na ministarskoj razini i tako dalje, kako bismo došli do sporazuma. Nažalost, kako bi, da imamo da bismo imali konzultacije trebamo imati konkretne prijedloge na stolu da Island uvijek kaže da e, želi biti dio e, sharing arrangementa, ali nikad nisu ništa konkretno rekli, niti su e, stupili u pregovore. Treba se prisjetiti da je ribarstvo razvijeno od strane EU unije i Norveške. E, ta unija za ribarstvo, a e, Island nikad nije bio dio toga. E, suradnja sa Fero otocima i Norveškom je za nas vrlo važna. S njima možemo pregovarati. Prvi je korak da nešto dobijemo na stol u e, Island je ove jeseni opet e, rekao da želi sudjelovati u konzultacijama. Mm, oni žele imati nešto malo više od otoka Faro. Mi smo rekli, želimo nastaviti e, suradnju, to je važno, ali dajte nam nešto konkretno. To, nadamo se da će to dovesti do formalnog dijaloga. Što se tiče, e, tu imamo postupak glasanja. Mi smo dali ovaj e, prijedlog e, komisiji za Sjeveroatlantskoj komisiji za ribarstvo. Mm, biti će pozvani i Island i Danska. Ako ne budemo imali većinu, onda to neće proći ali kao što sam rekao, to, taj smo prijedlog poslali danas ujutro. Vidjet ćemo kako će se druge strane ponašati u, tom predmetu. E, prerano je da bismo još nešto više o tome rekli. E, govorimo li o sankcijama protiv Islanda? Je li to prikladno? To je teška situacija jer postoji e, nekoliko e, stupnjeva koje moramo ili prepreka koje moramo nadići. Ne želimo biti e, ili ispasti u svjetlu strane koja ne želi surađivati. Želimo biti proaktivni ali to je teško mm, sada jer nemamo ništa konkretno na stolu. Što se tiče e, održivosti, jasno je da e, ovo što se e, događa 2019. da je to žalosno. Ne znamo što oni planiraju za sljedeću godinu. Prijedlog još nismo vidjeli. Oni moraju nama podnijeti svoje mjere za upravljanje stokovima za sljedeću godinu. Moramo malo pričekati i vidjeti što će se dogoditi. To je teško sada reći. Moramo evo, se osloniti i na Atlantsko vijeće. E, siguran sam da činite sve što možete za naše ribare. E, nadamo se da nam se nećete vratiti i e, reći da imamo plan B, ali nikad se ne zna. Norveška sada. Ja sam zatražio da se ova točka proširi i na Norvešku jer smo čuli prije e, e, nekoliko dana e, da da stokovi koji ne potpadaju pod MSY su u pitanju. Kako stojimo s Norveškom? Kako riješiti problem s Norveškom? Ja, ja ću Pa mislim da bi trebalo odvojiti ovo pitanje odnosa sa Norveškom i što se tiče velikog broja pelagijskih vrsta. Mi nećemo doseći maksimalni drživi prinos uz iznimku e, skuše, kao što sam rekao, sljedeće godine. Konzultacije između Europske unije i Norveške se ograničavaju na stokove e, koje se nalaze u Sjevernom moru, osim e, sjeverno-morskog heringe. To su uglavnom pridnene vrste u Sjevernom moru i Skagerraku. U ponedjeljak ćemo krenuti u pregovore s Norveškom i zapravo proces se sastoji u tome da razmotrimo znanstvene činjenice i vidimo kolike bi trebale biti ribolovne mogućnosti za Europsku uniju i za Norvešku. Te da se povede rasprava kako bismo mi mogli onda iznijeti prijedlog vijeću, a temeljem provedenih e, rasprava. Povijesno gledano, tim stokovima se upravlja temeljem e, dugoročnih strategija upravljanja. Tijekom godina te su strategije pomalo zastarjele e, s obzirom da su dovedene, uvedene nove referentne vrijednosti od strane ICES-a i postoje višegodišnji planovi. Tako da smo zapravo morali revidirati te dugoročne strategije upravljanja, a paralelno s time smo imali pregovore s Norveškom vezano uz pokušaj da uskladimo e, zajedničke ciljeve sa planom upravljanja za Sjeverno more. Neki, e, neke stokove se lovilo iznad granica koje su propisane maksimalnim e, održivim prinosom. Međutim, ne želim prejudicirati pregovore sljedeći tjedan i ako završimo u drugom krugu u prosincu, bit ćemo u situaciji da na općoj razini trebamo e, trebamo uzeti u obzir znanstvene spoznaje i preporuke. Dakle, za neke stokove se zna um, stocks are, now at FMSY. Um, this year se zna da su u skladu sa dopuštenim vrijednostima. Nadamo se da idemo prema situaciji kada će e, svi zajednički e, upravljani stokovi biti u granicama. Dakle, FMSY-a. Uh, Što se tiče ostalih stokova, uh, uh, agreed to set in primjerice sjeverni škamp, dakle tu smo dogovorili FMSY. There is definitely a very strong progress in terms of reaching FMSY. Um, što se tiče stoka bakalara, mislim da će to biti najveći izazov. Mi imamo namjeru usvojiti znanstvene preporuke, međutim, poznato je da je savjet ICES-a da se smanje ribolovne mogućnosti za 61% 2020. godine dok je kod koljaka to e, povećanje na 23%, dakle to je preporuka. Namjera je da se uvedu i dodatne mjere u odnosu na obvezu uskrca. Tako da ćemo kroz sljedećih nekoliko mjeseci vidjeti kakve će dodatne mjere biti potrebne za oporavak stoka bakalara. Mi razgovaramo o tome s Norveškom, a istovremeno pratimo što se događa na razini država članica, da vidimo što se može poduzeti e, kroz neke tehničke propise u norveškim i u europskim vodama a da bismo imali jednake uvjete za europska plovila koja love u oba područja i da se zadrži ista razina učinkovitosti. Važno je da se te mjere uvedu u što kraćem vremenskom roku. Ako se parlament s time slaže, mi to možemo učiniti putem delegiranog akta, ali vidjet ćemo kakav će biti ishod e, rasprave, jer e, će naravno o tome ovisiti konačni ishod. E, naš prijedlog bi bilo dakle, da to bude za sve stokove, ali kao što sam rekao, najveći izazov je e, sjevernomorski bakalar. Ima li nekih komentara? Ako sam dobro shvatio, što se tiče vremenskih rokova, dakle vode se pregovori o ukupnom dopuštenom ulovu za mjesec dana i za većinu stokova vi se nadate da ćete moći do tada iznijeti zajedničko stajalište. Da, e, to nam je namjer. Imamo prvi krug pregovora od ponedjeljka, a drugi krug će početi u drugom tjednu prosinca i tu se zapravo, to je sve u svjetlu pripreme za sastanak vijeća u prosincu. Hvala vam. Hvala vam, ovo su vrlo pozitivne vijesti. Hvala, tako da prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. To smo već najavili početkom jučerašnjeg sastanka, dakle malo smo izmijenili dnevni red, tako da ćemo sada imati godišnje gospodarsko izvješće za 2019. u ribarskoj floti EU-a. Želim e, pozdraviti glavnog, odnosno zamjenika, e, odnosno VD izvršnog ravnatelja DG Mare, gospodina Grama. Izvolite, e, imate riječ. Da, mislim da je kvaliteta najvažnija. Hvala gospodine predsjedatelji, hvala što ste mi pozvali da vam se obratim na ovu temu. Mislim da smo sada riješili logistička pitanja. Um, Dakle, to je zapravo ekonomska dimenzija ribarstvene politike i mislim da je važno da tome posvetimo određenu pozornost. Uvijek se spominje održivost kao da je to nešto što je suprotstavljeno ekonomskoj i socijalnoj održivosti. Zapravo se radi o istoj stvari, to je sve, da su različite dimenzije iste problematike. Moramo biti svjesni ekonomskih implikacija kao i ekoloških implikacija e, svog djelovanja. Ono što vam ovdje želim pokazati jest da je to sve međusobno tjesno povezano. O čemu se ovdje radi? Dakle, radi se o jednom izvješću koje se zove Izvješće o Europskoj ribarskoj floti, ali zapravo prikazuje ekonomsku dimenziju ribarstva. Dakle, imamo zasebno izvješće za prerađivačku industriju, za akvakulturu. Zatim imamo i e, tržišni observatori e, koji pomaže ribarskoj industriji u definiranju cijena, odnosno u analizi cijena. So, this is, um, the overall picture. Dakle, ovo je opći uvid. So while we find the right presentation, I'll continue here. Um... Evo nastavit ću ovdje. Kao što možete vidjeti, iz brojki s desne strane riječ je o jednoj eh, vrlo profitabilnoj gospodarskoj grani. Ali evo, samo trenutak. Okay, so we found the right slides even now. Dobro, evo, pronašao sam e, slajdove koje mi trebaju. Dakle, tradicionalno se flota dijeli u tri kategorije. Kao što možete vidjeti, imate vrlo diferenciranu sliku što se tiče flote i ekonomske realnosti. Ako pogledate distribuciju po državama članicama, vidjet ćete sljedeće. Što se tiče vrijednosti imamo velike ribarske nacije, međutim kada je riječ o radnim mjestima situacija je drugačija. U sredozemlju ima mnogo više radnih mjesta u ribarstvenom sektoru s obzirom da je riječ o manjim e, brodovima Ovo je dakle, to je opća slika. Prihod i dobit, odnosno profitabilnost su se povećavali tijekom godina. To je jedan dakle trend porasta koji vidimo kroz barem 10 godina. S obzirom da mi radimo ekonomske prognoze svake godine, pa imamo mogućnost analize trendova i korelacija podataka. Ovdje vidimo kontinuirani e, i značajan rast e, prihoda i profitabilnosti u europskoj ribarstvenoj industriji. Međutim, postoji i tamna strana, a to je da je e, veći dio evropske flote još uvijek u gubicima. još uvijek je to situacija, premda je došlo do nekih poboljšanja. 20% flote Europske unije posluje s gubitkom, četiri nacionalne flote još uvijek imaju neto gubitke, e, to su podaci za 2017. godinu. Isto tako je došlo do e, smanjenja nekih stokova e, što je dio razloga, odnosno uzroka za ovo što sam ranije spomenuo. To se posebno odnosi na sredozemno područje i na stokove u tom području. Što se tiče zapošljavanja, tu također e, jedan trend smanjivanja radnih mjesta koji vjerojatno ima veze i sa povećavanjem produktivnosti, automatizacije i e, industrializacijom, e, slično kao što možemo primijetiti u poljoprivredi i u drugim granama. Na ovom slajdu se može vidjeti sljedeće. Dakle, vidjeli smo kontinuirano poboljšanje u smislu održivosti i ekonomskih rezultata. Dakle, ovdje se to mjeri e, pomoću e, prosječne neto dodane vrijednosti po plovilu. Dakle, ako pogledate obujam ulova, 98% je e, u skladu sa maksimalnim održivim prinosom što se tiče dakle volumena. I oprostite koji je 98%. 98% što se tiče dakle iskrcane količine ribe. Dakle, ispunjavaju se zahtjevi maksimalnog državog prinosa. Dakle, kao što sam rekao, e, ribarska flota u Europskoj uniji je profitabilna, očekuje se da će se taj trend nastaviti i tijekom 2018. i 2019. godine neto e, marža profita 2017. iznosila 25,8%, a e, neto e, marža profita je iznosila 1,34 milijarde eura, što je pet puta više nego što je iznosilo 2017. Zatim, ribarski sektor Europske unije u mogućnosti je izdvojiti značajna ulaganja u svoje aktivnosti. U razdoblju od 8 godina uloženo je 8,31 milijarda eura, a 551 milijun tijekom 2017. godine u odnosu na e, sredstva iz Europskog e, pomorskog i ribarstvenog fonda e, gdje je iznos 300 milijuna, tako da zapravo većina investicija dolazi iz tog sektora. Možemo razgovarati o Europskom e, pomorskom i ribarstvenom fondu, međutim dobra ribarstvena politika je zapravo najvažnija. Produktivnost i plaće također su se značajno povećali. Ovo je srednja vrijednost, to je dakle prosjek. Kao što sam već ranije rekao, plaće su se povećale međutim došlo je do gubljenja radnih mjesta. Ne u velikoj mjeri, ali to je jedan e, trajni trend e, smanjenja radnih mjesta, tako da e, ne vjerujem da će se u toj industriji generirati masovno nova radna mjesta. Radna mjesta i općenito generiranje radnih mjesta zahtjeva i neke druge preduvjete u gospodarstvu. E, nekoliko riječi o e, malom priobalnom ribolovu. Dakle, tu e, se postižu bolji rezultati. U nekim zemljama su rezultati doista dobri, kao što je slučaj u Francuskoj, no oni i dalje kaskaju za industrializiranim dijelom flote, što se vidi i po plaćama, gdje su prosječne plaće su kod malog priobalnog ribolova niže dakle 17 tisuća u odnosu na 28 tisuća kod industrijskog ribolova, a isto tako i plaće sporije rastu. I na kraju ovog izlaganja vam želim zahvaliti na pozornosti. E, dokument je mnogo izvorni dokument je mnogo deblji, otprilike debljine telefonskog imenika, tako da smo mi već sada imenovali jedan tim koji se bavi ovom problematikom. To je, tu imam doista mnoštvo podataka i mi možemo čak potkrijepiti podacima i neke vrlo teške odluke kao što su odluke o kvotama. Prije nekoliko tjedana smo morali donijeti neke zahtjevne odluke na vijeću za ribarstvo i mi možemo to potkrijepiti podacima i ekonomskom analizom i možemo na taj način opravdati ono što odlučimo e, ne samo iz perspektive ribarstva nego i ekonomskih e, implikacija. I to nam pomaže u razumijevanju ekonomskih implikacija naših odluka. Dakle, ako vam trebaju dodatne informacije ili podaci, ako se želite ako želite analizirati pojedine aspekte, mi smo vam na raspolaganju i možemo vam e, dati tražene podatke. Mene zanima sljedeće, u kojoj mjeri je profitabilnost e, ovisna o niskim cijenama goriva, što je zapravo protivno ciljevima koji se tiču ublažavanja klimatskih promjena. Dakle, ukoliko se poveća cijene goriva, e, znači li to da će profitabilnost e, ribarstva pasti. Da, e, upravo ste, to je jedan e, važan čimbenik, čimbenik kod, koji sudjeluje u samoj cijeni i troškovima. Ako se smanje cijena goriva, e, raste profitabilnost i obrnuto. Drugo pitanje tiče se toga kako objasniti dugoročne trendove. A kada bismo tu ubacili u E, ovaj grafikon i jednu krivulju koja označava fluktuaciju cijena goriva, vidjeli biste da tu su fluktuacije doista velike. Međutim, time se ne objašnjava dugoročni trend i najodrživije ribarstvo je ekonomski najprofitabilnije jer ako lovite stokove kojih ima puno, e, vi ćete potrošiti manje vremena u samom ribolovu i na taj način se štedi i gorivo i troškovi radne snage i tako dalje. Tako da ima smisla e, ima smisla ići e, održivo ribarstvo u tom smislu ima i svoju ekonomsku opravdanost. Izvolite. Gospođa šajer Perik, hvala. Pa doista mi je drago čuti ovako pozitivno izlaganje, ali me zanima jedna druga stvar. Jeste li uzeli u obzir e, buduću situaciju u Sjevernom moru? Ja sam iz Nizozemske, imamo tu kolege iz Njemačke, e, tamo ima velik broj vjetroelektrana Zatim e, moramo voditi računa o programu Natura 2000 i o očuvanju biološke raznolikosti u Europi. Imam jedno pitanje koje se tiče malog priobalnog i rekreacijskog ribolova. E, treba li to biti u sastavu ZRP-a s obzirom da je to također važan dio čitave priče? Hvala na ovim pitanjima. Potpuno ste u pravu. Trebamo pogledati širu sliku. Sada govorim kao predstavnik e, komisije, odnosno e, odsjeka za ribarstvo. Ako sad učinim korak natrag e, i učinim jednu širu sliku, pogledam šire Mediteran, Imajući na umu e, ove statistike o radnim mjestima, imamo 150.000 radnih mjesta u sektoru ribolova. E, broj se stalno smanjuje. E, industrija vjetroparkova je stvorila 210.000 radnih mjesta od nule. Ako želite znati odakle dolaze radna mjesta, to nisu prekarna radna mjesta, to je održavanje, neka radna mjesta su visoko plaćena, neka manje, ali to je šira slika. E, prostor mora se koristi sve više, velika je konkurencija u raznim sektorima. Ako pogledate širu sliku, imamo potencijal ovdje koji nije pokriven samo ribolovnom industrijom. Što se tiče rekreacijskog ribolova, e, imajući na umu radna mjesta, idete na Sjeverno more, u Njemačku, Dansku, Švedsku. I vidjet ćete da ima više zapošljavanja u rekreacijskom sektoru nego u industrijskom e, velikom sektoru ribolova. I profesionalci e, i rekreacijski ribolov također pomaže u zadržavanju stokova, na primjer hoteli, e, iznajmljivači plovila, svi sudionici na lokalnoj razini u ovom sektoru doprinose zadržavanju zdravih stokova, tako da mislim da ove resurse moramo čuvati kako bi sektor ostao na životu. Sljedeći govornik. Gospodina Alar, hvala. Hvala na ovoj zanimljivoj prezentaciji. Želim dvije stvari spomenuti. Govorili ste o cijeni e, proizvoda. Ova industrija prilično zdrava. Što se tiče ZRP-a i e, prodaje, mi ponekad ne dajemo dovoljnu važnost tomu kako se proizvod prodaje i pod kojim uvjetima i zašto ponekad dođe naglo do povećanja cijene. E, neka to pripisujemo iskrcavanju. Digimare, komisija imaju važnu ulogu u tome. Oni bi trebali bolje izvješćivati o tome što se događa s prodajom, sa e, cijenom proizvoda, zato što to će na kraju dana odlučiti o tome koliko će se iskrcavati, i koliko će ljudi biti zaposleno u ribarstvu. Drugo pitanje, e, ja sam zapisao neke broke s vaših slajda. Vi ste rekli politika očuvanja pozitivno utječe na gospodarske rezultate. To je izjava. Ne znam imate li dokaze koji potkrepljuju tu izjavu. Vi ste napisali da konzervativna politika koja se uvodi nema negativne rezultate na ekonomske negativne posljedice na ekonomske rezultate. To bi bila eventualno izjava koju ste mogli iznijeti. Hvala na ovoj sugestiji. Drago mi je što E, sam to poslušao. Ako želite mogu vas e, spojiti s nekim kolegama koji vam mogu dati kompetentnije odgovore i ažuriranije podatke u odnosu na moje, ali slažem se s vama. Primijetili smo trend povećanja prodajnih cijena. To je jedan od elemenata koji doprinosi onomu što sam upravo spomenuo. Koje dokaze imamo za to da bismo vjerovali da održivo ribarstvo nema negativne nego pozitivne gospodarske učinke? Mi vjerujemo da su učinci pozitivni na temelju ekonometrijskih podataka i analiza nekih faktora koje smo već e, spomenuli. Kolege su mentalno već e, spremni na razgovor o tome Imamo podatke koji sežu trak deset godina, pa smo prilično dobro potkrepljeni, ali e, kad budemo to sve e, sakupili, moći ću bolje odgovoriti na vaše pitanje. Hvala. Nisam pročitao dokument e, o kojem ste govorili, nego samo rezime. Htio bih postaviti pitanje. Veže se uz Mediteran. U jednom dijelu gdje piše da Ekonomski rezultati flota povećali su se 2017. godine sa većim neto prinosom. Varijacije postoje između država, a trend je zbog talijanske flote koja je dominantna u ovoj regiji, što je dobro. A e, došlo je do većeg prihoda zbog većih cijena ribe i povećalo se iskrcavanje. Mislio sam da ne bismo trebali povećati količinu iskrcane ribe, zar ne? Jer postoji e, opasnost od prelova. Da, nisam 100% siguran da vam mogu precizno odgovoriti na to pitanje, ali mogu istražiti što stoji iza te izjave. Čini mi se da je to e, ukupna izjava kad govorite o e, većem iskrcavanju treba vidjeti o kojem području se točno ovdje govori. Ono što ste vi rekli e, tiče se ukupne performanse talijanske flote. Treba vidjeti koji je specifičan kontekst. Dozvolite mi da vam predložim da o tome porazmislim i da vam se ponovno obratim e, konkretnim odgovorom na temelju podataka koji stoje u ovom rezimeu. Hvala. Gospodine vandalin izvolite. Hvala. Predsjedniče, zahvaljujem na ovoj prezentaciji. Iz toga proizlazi da trebamo također uzeti u obzir artizanalni ribolov, to je važna komponenta ukupnog ribolova što se tiče prihoda, zapošljavanja i e, samog ribolova. O tome smo već govorili, ali artizanalni ribolov treba sagledati pomnije. Ja sam pročitao ovaj dokument koji je prilično opsežan i koji ste vi prezentirali, e, gdje se opisuje također situacija u Nizozemskoj. Imam pitanje. U odnosu na obvezu iskrcavanja, u ovom izvješću u vezi s time vi kažete da će postojati odrezi, određeni problemi za takozvani choke species, za vrste koje ograničavaju ribolov drugih vrsta. To e, je dio vašeg izvješća gdje ste predvidjeli da zbog ovakvih vrsta flota će morati e, obustaviti vlastite aktivnosti bez obzira na kvote koje su još na raspolaganju za druge vrste. Dakle, aktivnosti neće ovisiti o kvotama za ciljane vrste i treba će e, obustaviti ribolov. Moje pitanje dakle, kako ste došli do ovakvog zaključka što se tiče nizozemske i što ćete učiniti kako bi se izbjeglo to da što se tiče vrsta koje su spomenute u vašoj studiji dođe do kolapsa stoka. i kako bismo izbjegli to da e, cijela flota mora obustaviti aktivnosti samo zato što su dvije vrste pred kolapsom stoka. Izvolite. Hvala. Mi imamo obvezu kao regulatori, ali i kao ljudi da zaštitimo naš morski okoliš i to u mnogim aspektima, uključujući zaštitu onih vrsta koje su e, u opasnosti. Ovo je vrlo teško u Sjevernom moru, u vodama gdje love e, nizozemski kaplovila i druga. Imate mješovito ribarstvo. U mreži ulovite veliki broj vrsta a neke od tih vrsta su ugrožene pa se uopće ne bi trebale loviti. E, ove godine je to prilično težak problem. to su situacije koje će nas dovesti na to da ograničimo ribolovne mogućnosti. Ono što mogu sad reći je to da ovu odluku možemo donijeti na temelju pozitivnih rezultata, to sam pokušao objasniti, a rezultati se tiču flote. To je sada e, za nizozemsku posebna situacija, znamo koji su razlozi. Kad vijeće donosi te odluke, mi moramo dobro analizirati kako bolje iskoristiti ribolovne mogućnosti, ali kako ribolov učiniti selektivnim i ne loviti ribe koje se ne bi trebale loviti. To je moguće kroz razne tehničke aranžmane i mjere koje imaju ekonomske implikacije, ali mi vjerujemo da su te implikacije e, opravdane. E, što se tiče e, bakalara može se dosta toga učiniti, može se mijenjati ribolovna oprema i ribolovna praksa također. Sve što se može učiniti mora se učiniti, ali kad to više nije izvedivo kako bi se e, zaustavilo, e, zavistovi ribolov vezano uz ribe koje ograničavaju ribolov drugih vrsta, onda treba nešto poduzeti. E, trebamo se slušati rezultate znanstvenih istraživanja. E, sve ovisi o pojedinom slučaju, a mi u ovim individualnim slučajevima moramo naći dobre rješenja. Naša je odgovornost da moramo zaštititi one vrste koje su biološki gledano u opasnosti od izumiranja. To nije jednostavno. Mislim da ćemo sada postaviti zadnje pitanje. Gospodin Gospođa Damato. Hvala predsjedniče. U ovom izvješću primijetila sam da artizanalna flota na sredozemlju predstavlja 72% od ukupnog 51% radne snage, ali predstavlja samo 22% eh, vrijednosti ulovljene ribe. Je li to istina? ako kažem da ne trebamo biti iznenađeni što ovaj sektor sve manje atraktivan za nove generacije i postoji rizik e, da ga izgubimo. Ovdje nema selektivnosti. Ako razmislimo o fondu za ribarstvo, samo 18,4% iskorištavamo za e, male ribare. Što se tiče ribolovnog napora, imajući na umu podatke Vidimo da pritisak na mediteranske stokove ostaje vrlo visok, ali kaže se da se situacija poboljšava. Predsjednik je rekao e, da je tu nedosljednost u rezimeu, ali pogledajmo li sad detalje, vidjet ćemo da kod malog ribolova ovdje se govori o značajnom e, smanjenju od 12% i 9%. E, to ukazuje na to koliko se moramo koncentrirati i dalje štititi artizanalni ribolov. Na samom kraju želim pitati sljedeće. S jedne strane ribolovne mogućnosti su smanjene u državama Europske unije, smanjivane su od 90. godina, ali izvan Europske unije obalne države Mediterana prate drugačiji model. Kako ćemo se uskladiti sa državama izvan Europske unije gdje postoji određeni socijalni dampi koji vrši pritisak na ovaj sektor. Hvala. Hvala na tomu. gotovo bih rekao da se slažem s vama što se tiče izazova i potrebe da budemo proaktivni u e, pomaganju e, malim ribarima. Imamo mnoga radna mjesta i to atraktivna u e, ribolovnoj industriji. Mislim da je to stvar strasti, stvar kulturnog nasljeđa svugdje na Mediteranu. Kao što znate, ova komisija sada zaključuje svoj mandat, vjerojatno za dva tjedna. I što se tiče sredozemlja, ta komisija se zalagala za postizanje konsenzusa i za stvaranje zajedničke agende unutar bazena sredozemlja kako bi se e, u zajedničke napore uključili svi e, oni, sve one države koje su na tom području kako bismo se dogovorili oko toga kako na održiv način upravljati zajedničkim ribljim stokovima. Mislim da nema drugačijeg puta. E, ali e, morat ćemo se svakako dugoročno zalagati, napori će biti dugotrajni. Ako pogledamo druge bazene, morske bazene, e, a sad ovdje ne radim podjeli na dobre i loše E, na one koji su postigli kvalitetne ili nekvalitetne rezultate, moramo primijetiti to da e, ribolov postaje održiviji, stvari se poboljšavaju, flote se unapređuju. Još uvijek imamo područja i regija gdje treba još mnogo poraditi i te regije su naši partneri, unatoč tomu što su izvan Europske unije. Hvala da to je vaša opća poruka. E, čak cijele zemlje e, nisu u dobroj situaciji, ali općenito gledajući ovo industrija je još uvijek profitabilna. Neki sektori imaju dobre rezultate. Hvala što ste bili danas s nama. Uh, u redu, sljedeća točka na dnevnom redu je točka broj 13, plovila Europske unije i žutoperajna tuna ova tema proizlazi iz izvješća u medijima i kritike nevladnih organizacija da europska flota u Indijskom oceanu vrši prelov što se tiče tune i smatra se da je taj stok već predmetom prelova. Zato je Južnoafrička republika e, kritizirala način na koji Europska unija izvješćuje, odnosno u izvješćima navodi brojke. Zbog osjetljivosti ovog predmeta pozvali smo komisiju da nam iznese svoje stajalište. Želite li dati opći pregled situacije? Gospođo Arena, drago nam je što ste opet s nama. Hvala. Ovo je treći put, eh, ovdje sam od jučer. Vjerojatno se pitate zašto je ovdje osoba iz kontrole kako bi govorila o žutoperajnoj tuni. Jer ovdje se radi o pitanju kontrole, ali ne samo o tome. Daću vam nekoliko informacija. Kao prvo, žutoperajna tuna. Što je to? Žutoperajna tuna je jedna od tri vrsta tropskih tuna koje se love u raznim oceanima. Pitanje koje ste postavili na dnevni red je relevantno za ribolovni napor u Indijskom oceanu eh, i radi se o europskoj floti. Eh, nedavno su objavljeni podaci o žutoperane tuni koje proizlaze iz mm, odluke komisije o kvotama vezano uz Francusku i Španjolsku u Indijskom oceanu. Evo nekoliko informacija opće prirode. Kao prvo trebate znati da e, ulov žutoperajne tune je reguliran u Indijskom oceanu e, organizacijom RFMO koja se zove IOCT. Ta organizacija 2017. godine e, napisala je rezoluciju koja je 2018. godine zamijenila rezolucija 1801 u kojoj se Eh, daje mandat eh, Europskoj uniji i drugim partnerima da se smanji ribolovne mogućnosti u ulov žutoperene tune u toj regiji. Jako je važno naglasiti to da ta rezolucija nije bila primjenjiva na sve ugovorne stranke u IOTC, nego je bilo selektivno usmjereno na eh, određene stranke, uključujući Europsku uniju. Europska unija lovi u IOTC-u predstavljaju preko 21% ulova. A kad uzmemo u obzir svu opremu, ako uzmemo u obzir samo e, plivaričare, samo 53%, to je podatak iz 2017. godine. E, nakon odluke IOTC-a 2017. godine Europskoj uniji je naređeno da smanji za 15% ulov žutoperajne tune a to smo pretvorili u uredbu, uredbu o ribolovnim mogućnostima koju vijeće usvaja svake godine. To je uredba, relevantna uredba 2018. 2020. a e, kvota za žutoperna tuna bila je 77.698 tona za cijelu Europsku uniju podijeljeno između španjolske flote 59% kvote, francuske flote 39% kvote i Italija za 3% kvote. E, kad se jednom odrede kvote, ukupni dopušteni ulov se odredi u uredbi i odgovornosti država članica da prate trošenje kvota. Postoje jasne obveze e, na temelju uredbe da se komisiji izvješćuje e, mjesečno o ulovima. Dakle, svakog 15. u mjesecu e, sljedeći mjesec svakog 15. mjesecu za prethodni mjesec treba obavijestiti komisiju o trošenju kvota. Nakon toga se e, na temelju e, unakrsnih provjera informacija ti podaci mogu ispraviti. Ako na kraju godino, jer kvote se određuju na godišnjoj razini, e, postane jasno na temelju dokaza da su premašene kvote, pravila o kontroli predviđaju mehanizam odbijanja koji se sistematski primjenjuje sa strane komisije. Svake godine Europska komisija usvaja dvije uredbe o odbitku kako bi se uzeli u obzir oni slučajevi gdje su kvote premašene i kako bi se osiguralo da svi poštuju pravila i da se ukupne kvote ne premaše. Dakle, ovo su pravila koje se primjenjuju na sve stokove. Vratimo se sada na žutoperajnu tunu. 2017. godine u skladu sa uredbi o kontroli mehanizam odbitak je aktiviran i odbitak kvota e, se odradio sljedeće godine. Htjela bih podcrtati to da Europska unija je jedina ugovorna stranka u IOTC-u koja je primijenila ovakve korektivne mjere. Rezolucija o IOTC-u ne predviđa ovaj mehanizam odbitka. Dakle, Europska unija je jedina koja to primjenjuje. To znači dobro upravljanje, to su dobra pravila koja smo mi uključili u naše zakonodavstvo ne samo za tropske tune i IOTC, nego za sve stokove koje lovimo. U slučaju Španjolske, podaci koje je podastala Španjolska pokazuju da je došlo do prelova 2000

E, dodijeljena kvota je premašena za 309 tona, a isti iznos je odbijen iz kvote za 2018. godine za Francusku. Htjela bih dodati da osim ovih podataka komisija je također poboljšala e, svoju kritičnu procjenu podataka koje države članice podastiru za tropsku tunu i na kritičan način analiziramo sve podatke za 2018. godinu. i što ćemo učiniti za 2019. godinu. Trenutno za 2018. godinu nema podataka o prelovu. Odnosno, prelov nije utvrđen. Htjela bih podcrtati to što je došlo do mnogih korektivnih mjera koje su poduzete zbog prelova. Španjolske vlasti su usvojile sankcije, nametnule sankcije flotama koje su izjavile niže ulove od realnih, ali osim toga španjolske vlasti, nadležna tijela, povećala su napor kontrole sa zajedničkim inspekcijama. Oni su e, stvorili na Sejšelima prošle godine, ove godine. Poslali su tim inspektora koji su nadzirali operacije iskrcavanja i e, pripadajuće brojke. Još nekoliko riječi o IOTC-u, ako dozvolite. Europska komisija svjesna je važnosti smanjenja ulova e, žutoperene tune u Indijskom oceanu kako bismo bili u skladu s pravilima. Mi smatramo da rezolucija IOTC-a koja je provedena 2018. godine nije bila efikasna i zato nisu postignuti potrebni rezultati. Razlog je u tome što e, je došlo do smanjenja ulova u nekim vrstama ribolava u Europskoj uniji a s druge strane smo imali veliku, veliko povećanje ulova za neke ugovorne stranke koje su bile izuzete iz ovih mjera ali neke e, stranke su trebale smanjiti ulov, ali na kraju nisu. I kao rezultat ovih okolnosti ukupni ulov u IOTC-u za žuto pernetuno se povećao za 3% u odnosu na 2014. godinu, a, a umjesto toga trebao se smanjiti. Osim toga, rezolucija iz 2018. godine nije sadržavala nikakav mehanizam za sankcioniranje u slučaju premašivanja kvota, a mi smo u ta mehanizam u Europskoj uniji ipak imali. Dakle, Europska unija je dala prijedloge u ETC-u za poboljšanje očuvanja žutopera i netune Ovakav prijedlog bi bio rezultirao smanjenjem od 12% ukupnog ulava žutoperajne tune u Indijskom oceanu i bio bi pokrio sve e, flote, više flota i svu opremu. Ali zbog e, protivljenja većine obalnih država da se smanji ulov za sve vrste plovila, prijedlog nije usvojen i zato e, smo se pridružili konsenzusu o manje ambicioznom tekstu očuvanja koji je usvojen na kraju i e, time bi se postiglo samo smanjenje od 7% ukupnog ulova. Međutim, dobra vijest to što je napokon mehanizam odbitka zadržan i primjenjivat će se od ove godine u IOTC-u. Još jedan element koji želim naglasiti je to što Europska unija i dalje gura kako bismo imali pokriće ove e, RFMO i otc a promatračima. Ove godine smo predložili da se na 100% e, poveća pokriće promatračima. Do sada je to bilo samo 5%. U Europskoj uniji imamo čak 50% promotrača na brodovima, ali naš prijedlog nisu, prihvatile obalne države. Dakle, Europska unija će i dalje imati um, fakultativno, odnosno dobrovoljno primjenjivane ove mjere koja nije usvojena općenito zbog nedostatka konsenzusa. Mislim da su sve, svi ovi podaci vam omogućili da bolje shvatite situaciju i OTC-u vezano uz to što Europska unija pokušava postići unutar otc a Postoje razne poteškoće. Pokušala sam vam bolje objasniti situaciju e, i što radimo u slučaju prelova sa strane jedne države članice u Indijskom oceanu. Hvala. Hvala, Rus. Dobar dan, hvala lijepa na izvješću. Govorili ste o prelovu od strane Španjolske, e, od strane Španjolske i njihovih flota u Indijskom oceanu. Komisija je sankcionirala flotu, ali Vidimo da tu imamo različite informacije. 2017. je e, Španjolska posla izvještaj o brojkama i o TOC-u. E, ulov e, koji je bio veći od dozvoljenog ulova za 2018. opet je došlo do izvješća i tu se ponovno pokazuje prelov kako će e, komisija spriječiti Španjolsku da e, vrši e, prelov. Kako se izračunavaju kazne na takav prelov? Kako se to plaća otc a Kako će izgledati dodjela kvota Španjolskoj za 2020 kako su e, korišteni množitelji e, u tom izračunavanju. of there. Um, imamo tu niz e, pitanja, imamo različite ove brojke koje dobivamo iz Europske unije i iz IOTC-a. 59% ide na Španjolsku prelo. 59 E, Španjolska 39 Francuska, a ostatak e, Italija. Koliko je velik e, talijanski ribolovni napor. Da, prvo da odgovorim na ova pitanja koja su postavljena veliki problem koji trebamo e, objasniti. U OTC-u imamo razne podatke koji se predaju. Predaju ih za e, podatke za znanstvene e, svrhe. To je uobičajena praksa i u drugim upravama za ribarstvo. Ako pogledate podatke koje, koje daju znanstvenici i koriste, E, za ocjenjivanje stokove. Ti podaci se ne slažu s podacima koje dobiva komisija kao rezultat e, nadzora. E, podaci koji se daju u okviru nadzoru to uključuje niz obaveznih dokumenata. Tu imate procjene to su samo procjene u očevidniku. Onda imamo podatke o iskrcaju, tu imamo vaganje iskrcaja, onda i podatke o prodaji e, ulova. E, imamo i e, podatke od inspekcijskih izvještaja. Jer tu možemo vidjeti diskrepance i e, što znači da dolazi do prekršaja. Sve ove podatke i njihova ekstrapolacija to dozvoljava državama da pošalju točne podatke. To su kontrolirani podaci. A onda imamo i e, procjene koje rade znanstvenici. Oni koriste vrlo složene sustave i alate, ekstrapolacije, E, kako bi poslali e, podatke e, raznim institucijama. To pokazuje također razlike i priznem da je za nas teško shvatiti te razlike. I otvorili smo unutarnju istragu o tome, e, surađujemo sa znanstvenicima i e, stručnjacima kako bismo shvatili zašto je to tako. Ali kad se radi o kvotama, onda se pouzdajemo u podatke e, u okviru okvira za inspekciju Evropske unije. To je sadržano u uredbi o e, ribar, ribolovnim mogućnostima. Za sljedeću godinu te mogućnosti e, će biti iste koje imamo ove godine. Dakle, jednostavno prebacujemo tu vrijednost iz ove e, godine u sljedeću godinu plus e, smanjenja koja su potrebna za e, od, ali nema, nemamo smanjenja. Spomenuli ste i e, množitelj. E, imamo i posebnu kaznu za prekršaje. Množitelj se primjenjuje samo ako je prelov veći od 10% uh, dostupne kvote. Uh, to nismo imali, nismo koristili množitelj. Ovaj mehanizam smanjenja je od uvijek postojao. To je rutina. To radimo svake godine. E, u odjelu za upravljanje podacima. Tu se vide izvještaji e, država članica, vide se kvote i tako dalje. Normalno imamo dvije uredbe godišnje. Firm the data, so the uh, which are more or less um, proportionate to the number of vessels used by the member states. There are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 to radimo dva puta godišnje, ovisno o tome kada dobijemo konačni set podataka. 2018. za, za žuto perajnu tunu nemamo podatke o prelovu, pa nemamo paybacka. A, imali smo to za 2017 a to je e, rezultiralo u smanjenju kvota e, za Španjolsku i za 18. i 19. godinu. E, oprostite, nisam dobila odgovor kako ćete spriječiti Španjolsku da opet se upušta u prelov. U prvom redu to je odgovornost država članica. One moraju osigurati da e, se e, ribari pridržavaju kvota. Mm, e, ovaj mehanizam naplate sankcija i smanjenje mogućnosti djeluju u pozitivnom smislu. Španjolska je usvojila dodatne mjere od 2018 2017. nisu dodijelili kvot, specifične kvote po plovilu. To nije bilo e, raspodijeljeno po plovilu. A od 2018. Španjolska ima e, kvote za svako plovilo, pa mogu bolje pratiti koliko lovi svako pojedino plovilo. To je dobra mjera. Naglašavam ponovno, Španjolska je intenzivira e, nadzor e, flota. U prvom redu imaju sankcije za prelov, ali imaju također i e, ušli su u kontakt sa Sešelima gdje se iskrcava žuto perajna tuna to je ključno. Važno je imati nadzor nad iskrcajem. Mi, mi ovdje moramo onda se osloniti na nadzor trećih zemalja. E, kakva je budućnost ovog ribarstva? Ako lovimo 21% tune u Indijskom oceanu, e, E, priobalne države tamo imaju najveći dio kvota. To nije čudno. Mi znamo koliko lovimo. Znali li e, otc točno koliko druge zemlje love? A kad se radi o nadzoru i inspekcijama, vi ste to rekli. E, druge zemlje se tome odupiru. Pa, pa sigurno dolazi i do prelova od strane tih zemalja. E, stajalište Indije nikako ne shvaćam. E, tamo stanovništvo raste, a vi e, dozvoljavate prelov. Time smanjujete šanse vašeg stanovništva da živi od ribolova. Mi time uništavamo ono što nam je potrebno. Evo, malo sam zabrazdio. E, e, Angele Martini, e, ona je šefica izaslanstva pri IOTC-u. Dobar dan svima. Hvala na pitanjima, to su odlična pitanja. Mislim da nema lakog odgovora na ova pitanja. Vi izražavate zabrinutost koju mi dijelimo. Osim ovih rasprava o prelova od strane Europske unije, mi to nastojimo riješiti. Ali postoji i pitanje upravljanja e, stokovima od strane e, ribarstava u Indijskom oceanu. E, teško je to riješiti. Mnoge zemlje očekuju e, da, e, samo od istočnih zemalja da e, se potrude i vrše inspekcije. Ali to su migratorne vrste, one idu iz jednih voda u druge. Stoga je Francesca rekla, mi imamo ambiciozne mjere uzimamo u obzir potrebe e, priobalnih država e, u razvoju. One nisu u istoj poziciji kao mi, ali moramo shvatiti da je to odgovornost e, svih članica IOTC-a. Osim naših inicijativa i dijaloga koje smo imali sa članovima IOTC-a, mi taj dijalog intenziviramo mi podržavamo usto niz inicijativa naših e, e, institucija u suradnji sa drugim razvojnim e, agencijama. Da povećamo kapacitet tih zemalja, priobalnih zemalja Indijskog oceana da bolje prikupljaju podatke i time poprave svoje upravljanje stokovima. Postoji potreba e, za e, ribolovom, ali ako imate stalan prelov, onda za budućnost neće ostati ništa. na, u IOTC-u imamo prijedlog za podržavanje kapacitita prikupljanja podataka, imamo radionice i tako dalje. Nadamo se da će sve to završiti boljim upravljanjem stokova od strane tih zemalja. Nije to laka zadaća, e, to priznajem. Nadam se da je to odgovor na vaše pitanje. Hvala lijepa. O, vrlo sveobuhvatni odgovori. Vrlo korisno. Uh, um, Sljedeća točka uh, dnevnog reda je provedba uh, partnerskog sporazuma između Europske zajednice i Gvineje Bisaua. Mm. Taj je protokol potpisan u lipnju, pokriva period od pet godina. Mi smo dali 15,6 milijuna sa 4 milijuna godišnje e, su namijenjeni razvoju e, e, ribarstvene politike Gvine Bisao. Gvineja Bisao je nerazvijena zemlja, njezino ribarstvo je također nerazvijeno. Da, bih riječ gospodinu Ferreri, ali on nije tu. Njegov je izvještaj impresivan i pokriva sva pitanja a gospođa, gospođa Perera će ga zamijeniti. Hvala lijepa, dragi kolege i kolegice. Gospodin Ferreira se ispričava jer nije mogao doći na sastanak, pa ću dati kratku prezentaciju njegovih preporuka. Ovo je nezakonodavna rezolucija. Prvi sporazum e, sa Gineja Bajsaom e, datira od 1980. godine. I tu imamo i razne protokole koje su dogovoreni. U nedavnije vrijeme e, smo vršili pregovore o sadašnjim protokolima. Treba naime ažurirati financijsku stranu sporazuma Sadašnji protokol e, ovog sporazuma između EU-a e i Gineja Bisao do 2024. godine. E, bio je potpisan 15. studenog 2018. To dozvoljava evropskim državama da love u vodama pokrivene ovim sporazum. Ko će sa frizerima za škampe, e, e, koče sa frizerima za ribe i cefalopode, mali e, male pelagijske koče, plivarice, koče i parangali i tunolopci. Tu imamo, e, kao što vidite, e, mm, i tunu i e, demersalne vrste, pridnene vrste. Tu uključene su i Maroko i Mauritanija. Imamo, eh, tu slijedimo eh, eh, prijedloge ikata, to je propozicije a ikata. To je vrlo važno za Gvineja Bisao, a i za Evropsku uniju i njene flote. Imaćemo imat ćemo jednu detaljnu procjenu pozadine protokola. Govorit ćemo o budućim izgledima suradnje. E, e, izvjestitelj e, sugerira da usvojimo jednu nezakonodavnu rezoluciju sa preporukama. To bi bile preporuke od strane Europske komisije za ovaj period koji pokriva sporazum. E, sporazum mora promicati učinkovit e, i održiv razvoj e, ribarstva Gvineje Bisaua i srodnih sektora. Što će dozvoliti toj zemlji da se i dalje bavi ribolovom i njegovim koristima imamo razne e, instrumente za suradnju, e, naš e, razvojni fond Evropske unije sa regionalnim programom za tu regiju. To je prilika da ukažemo na potrebu davanja sredstava za razvoj infrastrukture, za flote i, za e, lov i e, preradu riba. Moramo osigurati i e, višu stopu korištenja sredstava koje daje Evropska unija. Sve to će dovesti do postizanja održivih rezultata. Mi trebamo i bolje podatke iz Gvine Bisao o, ulovu i iskrcajima. Mi želimo podržavati Gvineju Bisao kako bi ta zemlja možda, mogla razviti svoje vlastite kapacitete za prikupljanje podataka. Želimo također osigurati da mm, sve e, te mjere doprinesu i suzbijanju NNN-a. Moramo osigurati da u veljači e, e, sljedeće godine pošaljemo jednu misiju u Gvineju Bisao. Izvjestitelj vjeruje da bi to bilo jako korisno. Želimo da u toj misiji sudjeluju razni klubovi, svi klubovi. E, kao što ste rekli, to će biti u veljači. Je li gospodin Berg ovdje iz komisije? Nije. On je na putu ovamo. Ako je on na putu ovamo, onda ćemo malo odgoditi ovu točku. Mm, mislim da moramo imati predstavnika komisije e, kad članovi odbora budu izražavali svoje mišljenje. Evo, nastavak točke slijedi kad on dođe. komisija mora saslušati mišljenja članova našeg odbora. U redu. Gospodin Bartolo je sada na redu. Ima li nekoga ovdje od komisije koji želi nešto reći? Gospodin Debliko, gospodin nunc? E, i, e, <laughs> sljedeće dvije točke zahtijevaju prisustvo <laughs> ovih <laughs> predstavnika komisije. Evo, izrazit ćemo naše nezadovoljstvo jer nisu ovdje. Kad kažete da je, da je na putu ovamo, što to zapravo znači? Zato su korisni mobiteli, ne mogu se koristiti na ribaricama, ali mogu u parlamentu. Evo, završit ćemo mnogo prije 6.30 pa ćemo sada imati pauzu od 10 minuta. Okay, we'll start in two minutes. Nastavljamo za dvije minute. Molim da svi sjednu. Okay, we'll start again. Uh, ćemo dakle, ponovno s radom. Hvala vam, gospodine Bleker, na dolasku. Dakle, vi ste pretpostavljam pročitali izvješće koje je sastavila gospođa Ferreira. ćemo mišljenja nekih zastupnika. Kolega Gonzales ima prvi riječ. Kolega Gonzales Casares, hvala vam. Kao što sam već rekao, ovaj e, sporazum, odnosno obnavljanje ovoga sporazuma sa Gvinejom Bisau, e, doista je željno iščekivan u Španjolskoj i Galiciji. Bilo je mnogo neizvjesnosti vezano uz Mauritaniju i Maroko u posljednje vrijeme. To je jedan od tri mješovita sporazuma, slažem se sa izvjestiteljem, vezano uz tu činjenicu da ovaj sporazum treba dati doprinos lokalnom ribarstvu i da treba pomoći lokalnom stanovništvu. Mislim da ovaj protokol ide u pravom smjeru. Dakle, to je povećanje sa 9 na 11,6 milijuna eura godišnje i sa 3 na 4 milijuna za sektorski um, za sektorsku pomoć. E, na taj način će se povećati broj ribara iz Gvineje u flotama Europske unije te ćemo se udaljiti od sadašnje situacije zabrane zbog toga što Gvineja Bisao ne ispunjavala sanitarne standarde Europske unije. Mi e, ćemo na ovaj način također dati doprinos i veće sigurnosti hrane što bi trebalo e, pomoći lokalnoj floti i isto tako Europskoj uniji. Doista se radujemo mogućnosti posjeta toj zemlji kako bismo mogli pratiti provedbu sporazuma. E, dakle, hvala još jedan put i nadam se da će biti još ovakvih sporazuma. Izvolite, gospodin Guerreiro. Hvala lijepo, ja želim čestitati izvjestitelju na izvrsno odrađenom poslu. Imam samo nekoliko komentara. Što se tiče e, ribarstvenih aktivnosti u trećim zemljama, tu obilježimo određeni porast, e, posebno u azijski, što se tiče azijskih zemalja. E, zanima nas kakve se aktivnosti provode u tom području. Dakle, htjeli bismo imati više detalja o tome. Također želimo dobiti više detalja o sektorskim fondovima, odnosno sredstvima, dakle kako to može pomoći lokalnom stanovništvu. Mi bismo doista htjeli pomoći lokalnom stanovništvu da imaju koriste od takvih trgovinskih sporazuma. Iz tog razloga e, želimo veću transparentnost i više informacija o tome kako se e, fondovi koriste i kako će to koristiti lokalnom stanovništvu. Gospođa Tomašić lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem se izvjestitelju, podržavam sporazum. E, sporazumom je obuhvaćena suradnja u borbi protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova i promicanje akvakulture, a posebna podrška bit će pružena ribarima, obrtnicima koji su trenutačno u vrlo teškoj situaciji. Hvala lijepa. Eh, voorzitter, Izvolite, gospodine Van Dalen. Hvala vam lijepo. Ja također zahvaljujem. om een eh, resolutie te gaan indienen, dat is denk ik heel verstandig. Mi također podržavamo ovu ideju o rezoluciji. Situacija u Gvineji se prilično je složena. 8. studenog premijer je dao ostavku. E, ima mnogo napetosti u toj zemlji. Također se očekuju predsjednički izbori. Situacija je prilično nestabilna. Možda bi nam komisija mogla reći kakva je tamo situacija i kakav će biti učinak svega toga. S obzirom da na ribarstvo otpada om eens te kijken... 4% BDP-a, a imajući u vidu ovu rezoluciju, mislim da trebamo vidjeti e, kakve su aktivnosti kineskih brodova na obalama Gvineje Bisau. Kinezi doista mnogo love tamo i proizvode riblje brašno u tvornicama kao i riblje ulje. unutar zemlje se javlja otpor e, tome tako da bi pitanje komisiji bilo možemo li nešto učiniti vezano uz e, tu, te aktivnosti koje provode kinezi s obzirom da se oni ne bave održivim e, ribarstvom i oni zapravo iskorištavaju stokove kako bi koristili, odnosno kako bi proizvodili riblje brašno i ulje i to na jedan vrlo masivan način. Mislim da bismo trebali e, se pozabaviti tim pitanjima i u tekstu ove rezolucije. Zanima me što komisija može reći na tu temu. Hvala. Izvolite, hvala. Ja sam inače izvjestiteljica u odboru DEV za sporazum s Gvinejom Bisao i ja sam zatražila da se ugrade neki aspekti. E, podsjećam da ZRP mora biti dosljedna sa ciljevima održivog razvoja. Ja sam također ustrajala na činjenici da pristup brodova Europske unije ne smije prijetiti sigurnosti e, hrane, odnosno sigurnoj opskrbi hrane e, za domaće stanovništvo. Tražila sam također punu transparentnost kod korištenja sredstava Europske unije te objavu financiranih projekata i kontrolu. Dakle, to će se odviti putem e, odlaska jedne delegacije u veljači, što je dobro. Mislim da trebamo saslušati e, domaće stanovništvo koji živi na obali. Imamo više predstavnika tih zemalja ovdje u dvorani. Jučer smo se susreli s njima zajedno sa gospođom O'Sullivan. Razgovarali smo o ulozi žena u ribarstvu, o konkurenciji s lokalnim ribarstvom i važnosti koje sektorska potpora ima za to, za to područje. Hvala. Eh, Gospođo Bilbao, hvala. Hvala vam što ste dali važnost um, ovoj problematici koja je vrlo važna za ribarstvo i za Baskiju. E, mislim da je to doista izazov za Europsku komisiju. Uspostava sustava nosit će sa sobom određene izazove jer će se u prvih nekoliko godina temeljiti na ribolovnim naporima, a kasnije na ukupnom dopuštenom ulovu. E, pretpostavljam da bi se tranzicija mogla pokazati izazovnom, možda se to može odraditi elektroničkim putem, to bi svakako bio korak prema naprijed. U ranijim sporazumima naglasak je bio na pomoći lokalnom razvoju, e, zahvaljujući sredstvima Europske unije. Dakle, ne radi se samo o razvoju sektora ribarstva, nego općenito institucija što je vrlo važno za zemlje poput Gvineje Bissau. Zatim imamo isto tako i prijedlog Europske unije da se općenito više ulaže u ove zemlje, u ovakve zemlje i također se pokušavamo boriti protiv nejednakosti na ovaj način. Što se tiče lokalnog razvoja. Zanima me, postoje li neki konkretni programi i dokaz o dosadašnjem e, djelovanju i e, na koji način, odnosno kakve su posljedice na e, sudjelovanje žena u tržištu rada. Dakle, jesmo li već izradili takve analize? U redu, daću sada riječ komisiji. Gospodin Boruk, jeste li imali priliku pročitati izvješće? Jeste, dobro. E, svjestan sam toga da je parlament e, u ovom slučaju u poziciji da su mu ovlasti ograničene. Međutim, ovo izvješće je vrlo kvalitetno i doista me zanima e, u kojoj mjeri komisija može dati pozitivan odgovor na sugestije koje su iznesene u tom izvješću. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem također i izvjestitelju na sjajnom izvješću. Mi se slažemo sa većinom zaključaka iznesenih u ovom izvješću. E, to je u ostalom e, istaknuto i ovdje. To je sporazum koji je važan za naše flote, ali isto tako i ovu zemlju koja u velikoj mjeri ovisi o sektoru ribarstva. Mi smo to ispregovarali nakon šest krugova pregovora sa vlastima Gvineje Bisao. Mislim da je rezultat ohrabrujući i zadovoljavajući. Kao što su neki od vas istaknuli, e, mi sada imamo financijski volumen koji je mnogo veći i imamo potporu sektoru koji smo također povećali. Tako da imamo mogućnost da doista e, ostvarimo utjecaj i pomognemo održivu e, politiku ribolova u Gvineji i Bisao. Pred nama su brojni izazovi. U sljedećim godinama e, moći ćemo konkretno provesti ovaj sporazum i dakle sam e, održivi ribolov. Da se vratim na neka od konkretnih pitanja. Kao prvo, što se tiče zapošljavanja pomoraca, dakle ovo je sporazum e, gdje pomoću odredbi protokola želimo utjecati na domaću radnu snagu, tako da postoje neke obveze e, ukrcaja, posebno kada je riječ o europskim kočaricama, a kada je riječ o brojkama koje smo dobili na posljednjem mješovitom e, sastanku sa vlastima Gvineje Bisao, a to je bilo u listopadu. Dakle, zapisnik tog sastanka kao i svi zapisnici se prosljeđuju komisiji i parlamentu kao i svi dokumenti koji se tiču pomoći e, sektorske pomoći ribarstvu. Dakle, gotovo 150 e, pomoraca iz Gvineje Bisao zaposljava se, odnosno zaposleno je u europskim flotama, što je dosta značajna brojka. Vidimo da to utječe i na zapošljavanje i na e, lokalni razvoj, dakle pomoću ovakvih e, tehničkih mjera. Što se tiče uzimanja u obzir e, znanstvenih preporuka i kontrola proizvodnje, to je za nas light motiv. Mi smo vodili računa o svim znanstvenim preporukama koje su na raspolaganju kod definiranja količina za sve vrste. Imamo također zajednički znanstveni odbor koji se ovdje predviđa, koji bi se trebao sastajati najmanje jedanput godišnje. Mi već sada radimo na organizaciji sljedećeg sastanka toga odbora, vjerojatno početkom sljedeće godine. Postoji još nešto što je vrlo važno i što želim istaknuti, a to je prelazak na e, sustav upravljanja pomoću kvota. Do sada smo imali sporazum koji se temeljio na kapacitetima Drugim riječima, imali ste plovila određene tonaže i kada bi dobili dozvolu mogli su loviti e, gdje su htjeli. Međutim, to sada više nije moguće. Imaćemo jedno prijelazno razdoblje, ali će se uvesti sustav kvota, što znači da će postojati e, vrlo konkretne granice e, s brojkama i usklađene sa Europskom flotom. Mi smo zatražili isto tako da i sva industrijska flota e, koja lovi ribu u vodama Gline bissau ima se drži istih tih brojki, to se odnosi i na kinesku flotu. Postoji već sporazum s Kinom koji je više manje transparentan, ne u onolikoj mjeri kao ovaj koji je sklopljen s Europskom unijom, ali mi više manje poznajemo glavne značajke tog sporazuma. E, on je također predmet obnove, tako da ćemo mi budno pratiti kako će se to odvijeti. Ono što je važno jest vidjeti e, da li plovilo koristi ista tehnička pravila i ima li iste obveze izvješćivanja i podnošenja statističkih podataka. Dakle, mi želimo plan upravljanja Također e, se vode razgovori sa Gvinejom Bisao vezano uz definiciju i izradu jednog plana upravljanja ribarstvom koji bi bio solidan i koji bi vodio računa o svim e, aktivnostima ribolova bez obzira na to e, koja je država, koja za država, zastava države, koje države za zastavu je brod. Dakle, imamo u zapisniku mješovite komisije koja je održana u listopadu da smo usvojili program rada. E, tu se nalaze neke konkretne aktivnosti e, koje se vezuju uz određene ciljeve kao što je upravljanje ribarstvom, osnaživanje znanstvenih spoznaja, razvoj i pomoć e, nadzora i kontrole i pomoć lokalnom stanovništvu i malom obal, priobalnom ribolovu. Neću ulaziti u detalje, ali znam da ono što vas najviše ovdje zanima jest pomoć e, tom malom ribolovu. E, konkretno vam mogu reći da što se tiče žena imamo dakle e, sektor za sušenje i dimljenje i to će se financirati iz sektorske pomoći i to je način da se zapravo prerađuju i komercijaliziraju proizvodi dobiveni iz e, ribarstva. Zatim, što se tiče e, sanitarnih, e, sanitarnog aspekta i mogućnosti da Gvineja Bisao izvozi svoje proizvode prema Europskoj uniji, rekao bih da već sada postoji izvoz prema trećim zemljama, međutim cilj Gvineja Bisao je da kako da izvoze svoje proizvode na tržište Europske unije. Ovaj laboratorij koji, laboratorij koji smo sufinancirali mora se najprije akreditirati i mi im da kako pomožemo u tom postupku akreditacije na način da e, imamo doista ne samo sporazum u ribarstvu, nego jednu gospodarsku granu koja će zapošljavati ljude i koja će imati pozitivan ekonomski efekt na čitavu zemlju. Evo, dakle, to bi bilo e, isto tako što se tiče ovog ribljeg brašna, koje je spomenuo netko od kolega. Nas to također brine. E, s obzirom na e, naše, prema našim spoznajama, u Gvineji Bisao ne postoji tvornica za riblje brašno koja bi se koristila svježom ribom. Tako da to taj problem postoji možda u nekim susjednim zemljama. Što se tiče Gvineje Bisao, mi smo razgovarali s njima o tome i trenutno ne postoji nikakav projekt u tom smislu. Što se tiče sigurnosti opskrbe hranom, kao što smo čuli iz odbora 9, to je nešto što je za nas važno i drago nam je da je ova odredba sadržana u protokolu gdje se predviđa doprinos e, u naturi, naime e, koji je vrlo skroman E, tako da dio ulova ide za e, potrebe lokalnog stanovništva. Mislim da je to nešto što je također vrlo pozitivno u ovom novom protokolu. Što se tiče političke situacije, mi da kako budno pratimo razvoj događaja zajedno sa kolegama iz delegacije Europske komisije koje se tamo nalaze na terenu. E, nadamo se da će se izbori koji su predviđeni za studeni mjesec odviti prema e, planu. Dakle, nadamo se da će ostati na vlasti sadašnja vlada Gomez e, i to je vlada s kojom smo do sada imali kontakte i s time se slaže ne samo Evropska unija nego i većina međunarodne zajednice. Evo to bi bilo što se tiče ovih e, izbora. A što se tiče tehničke razine, ribolov se nastavlja i dalje imamo redovitu razmjenu mišljenja sa upravom za ribarstvo i na to ne utječe ne utječu ovi politički događaj. Hvala vam lijepo i nadam se da sam uspio odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala lijepo. E, vrlo jasno da svi žele da ovo bude jedno pozitivno partnerstvo i da Europska unija dobije povratna ulaganja i da stvarni doprinos razvoju zemlje. Dobro, idemo sada na sljedeću temu. Ispričavam se. E, moram samo najaviti da je rok za podnošenje amandmana utorak 19 studenog do 5 sati, do 17 sati. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda, to je zaključivanje sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Socijalističke republike Vijetnama. Izvolite, gospodin Bartolo. Dobar dan svima. Hvala predsjedniče, poštovani kolegi i kolegice. Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Vijetnama svakako predstavlja šansu za ribolovni sektor našeg kontinenta. Ipak smatram da je potrebno da Europska unija eh, iskoristi svoju autoritarnost kako bi kombinirala ekonomske prednosti i iskoristila ih u ovom sporazumu kako bi se zaštitio interes naših standarda održivog upravljanja resursima i morskim ekosustavima. Kao što u ovom tekstu piše, moram naglasiti to da je pozitivno to što u ovom sporazumu se priznaje važnost održivog upravljanja resursima i važnost promocije održive akvakulture. Kao drugo, pozitivno je što su dvije stranke se založile za borbu protiv NNN ribolova. Smatram također dobrom vješću to što je vjetnamska vlada zatražila pridruživanje komisiji e, za e, srednjo-zapadni Pacifik. Time ćemo omogućiti tješnju suradnju u vezi sa tim temama. Svakako je pozitivno to što se vjetnamska vlada zalaže za prilagodbu vlastitog zakonodavstva e, okvir za reguliranje ribolova i borbe protiv NNN ribolova su svakako mjere koje su korak u pravom smjeru. Istovremeno, u ovom izvješću smatrao sam da je važno ukazati na nedostatke koje Vijetnam još uvijek ima. Na primjer, veličina flote, korištenje ribolovnih resursa, iskorištavanje radnika i NNN ribolov. Smatrao sam da je potrebno unutar ovog teksta naglasiti to da produživanje mjera kao što je na primjer žuti karton koji je već na snazi, mjera koju je 2007. izdala komisija, treba biti popraćeno jasnim rokovima unutar kojih će se obveze ispoštovati kako bi se ovoj sankciji dao konstruktivan smisao, a ne kako ona ne bi bila konstruktivna. Kao drugo, smatrao sam važnim u tekstu podcrtati to što povlaštene dogovorene tarife unutar ovog sporazuma moraju biti popraćene točnim uvjetima efikasnim sustavima kontrole, e, revizijom i to periodičnom e, postojećeg e, napretka moramo vršiti konstantan pritisak na nadležna tijela Vijetnama kako bi oni pratili e, svoju flotu i zajamčili da se provode mjere za sljedivost proizvoda ribljeg podrijetla koji se izvoze prema Europskoj uniji. Unutar sporazuma treba osigurati efikasan sustav jamstava u slučaju da Vijetnam ne e, bude ispoštovao dogovorene uvjete. Osim toga, kao što piše u izvješću, smatram da je potrebno da komisija iskoristi sve potrebne instrumente koje već ima, pa čak i e, one sa najvećim učikom, kao što je na primjer crveni karton, kako bi se zajamčila sigurnost uvoza ribljih proizvoda na tržište Europske unije i zaštita potrošača. Na temelju ovih pretpostavki mislim da ovaj odbor treba dati e, svoje odobrenje ovom sporazumu. U svakom slučaju stojim na raspolaganju za raspravu s vama o eventualnim amandmanima za poboljšanje ovoga teksta. Amandmani koji ćete uložiti bit će uzeti u obzir. Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala. Sada mogu reći da ćemo točku 17 i 18 e, uzeti u obzir e, zajedno. Prvo je razmatranje nacrta mišljenja, a drugo je razmatranje nacrta mišljenja na prijedlog rezolucije. Gospodine Bartolo, samo još jedno pitanje vezano uz ovu raspravu. Ovo je mišljenje koje je upućeno odboru za trgovinu koji je vodeći odbor u ovom predmetu. Oni vjerojatno gledaju na širu sliku, a mi gledamo e, na e, ribarstvo. Iz iskustva znamo da vodeći odbori obično ne uzimaju sasvim u obzir ono što kažu drugi odbori. E, ja sam razmišljao i o jasnijoj formulaciji u odnosu na crveni ili žuti karton na koji ste vi uputili. Ja smatram da trebamo poslati jasnu poruku vrlo odlučnu poruku. Ali možda ćemo sada saslušati druge zastupnike, članove ovog odbora, pa ćemo onda se na kraju vratiti na vas. Gospođa Šrajer-Perik. Hvala, predsjedniče. Kao prvo, ja sam također članica odbora INTA, gdje se raspravlja o ovom dokumentu. Slažem se s izvjestiteljem i zahvaljujem na suradnji. Vjetnam već dugo se bori protiv NNN ribolova kroz novo zakonodavstvo i stvara e, tijela za koordiniranu kontrolu. Oni su poslali članovima prvog međunarodnog obvezujućeg sporazuma o trgovini koji predviđa mjere protiv NNN ribolova. Nedavno su potpisali međunarodni sporazum o uvjetima rada kako bi se poštivala temeljna načela rada. Postoje još dva ugovora OILA koji će se ratificirati 2020. 2023. To je Međunarodna e, organizacija za rad. E, međutim, postoji i problem prelova. Važno je da Europska komisija nastavi koristiti sve instrumente koje ima na raspolaganju kako bi zajamčila e, napredak Vjetnama i pratio se njegov napredak. Još nešto je važno. U Europskom parlamentu moramo uzeti u obzir širu sliku. Ovaj sporazum o trgovini i ulaganju predviđa i e, socijalnu odgovornost E, tvrtki. To je jako važno. Ovo je instrument kojim se mora jačiti poštivanje međunarodnih sporazuma u pogledu održivosti ljudskih prava i e, socijalno odgovornog poduzetništva. To je instrument koji se vrlo jako može utjecati na Vjetnam kako bi njegov ribolov bio održiv i kako bi se borio protiv NNN ribolova trebamo imati jednake uvjete u pogledu sigurnosti hrane, a ne smijemo zaboraviti socijalni aspekt. Ovim sporazumom uspjeli smo uključiti i carinske kvote, neke su suspendirane za određeni period. Sporazum nam daje prijelazno razdoblje za liberalizaciju tržišta E, to se omogućuje Vijetnamu kako bi nacionalni proizvođači imali dovoljno vremena za prilagodbu. Osim toga, ovaj sporazum e, ugovornim stranama daje mogućnost e, da donose mjere u slučaju da nacionalna proizvodnja doživi štetu zbog prekomjernog povećanja uvoza. I iz toga proizlazi i žuti karton zbog NNN ribolova. To je zaseban postupak koji treba izuzeti iz sporazuma o svodnoj trgovini. To su mjere koje se poduzimaju izvanredno, a komisija treba i dalje vršiti pritisak na Vijetnam i poraditi na tomu. Ovaj sporazum za Europsku uniju za sve države članici velika mogućnost. Vijetnam je veliko tržište, vrlo je živahno i e, daje nam mnoge prednosti ako budemo imali pravične uvjete u razmjeni robe. E, trebamo uzeti u obzir i ljudska prava, e, prava radnika i zaštitu okoliša. To su ključni elementi fil u sklapanju ovakvih sporazuma. Hvala. Gospođa Pagaza Urtundua. Hvala gospodine predsjedniče. Naš klub e, je za ovaj sporazum. Međutim, ovo mišljenje odbora Peš, kao što ste vi rekli, jako je važno za nas i mi podržavamo rad gospodina Bartola kojemu zahvaljujemo. Mi ćemo pokušati usavršiti ovaj tekst amandmanima kako bi ova komisija nadležna za mišljenje mogla izraziti glavne točke koje je spomenula kolegica. E, žuti karton e, zbog nedovoljne suradnje u borbi protiv NNN ribolova. A nedostatka kontrola je jedan od ključnih elemenata koje trebamo podcrtati kroz naše amandmane i to zbog e, razloga koje smo već čuli, ali i zbog drugih e, razloga. Radi se o pitanju održivosti ovdje. Održivost e, je vrlo važna za cijelu Europsku uniju. Stalo nam je do toga. Osim toga želimo se više boriti protiv iskorištavanja radnika. Vjetnam nije ratificirao konvenciju o E, radu u pomorskom sektoru, to je organizacija Međunarodne organizacije rada. Ako kontrole u Vijetnamu ne budu dovoljno stroge, ako budemo otvorili naše tržište, to će negativno utjecati na naše flote, zašto što ćemo imati nelojalnu konkurenciju e, i zato ćemo mi dati konstruktivne amandmane koji će popratiti rad našeg izvjestitelja. On uživa naše maksimalno povjerenje, ali mu mi želimo ipak pomoći da sastavi snažan tekst, uvjerljiv tekst koji će e, biti e, prihvatljiv svim članovima ovog odbora. Zahvaljujem gospodinu Bartolu. Vi ste govorili na, o nekim amandmanima, ne znam jeste li ih već poslali, ja ih nisam vidio jer rok za podnošenje amandmana je sutra u pet popodne. Dakle, očekujemo vaše amandmane. Gospođa Eleva. Uno dei pochi der Gospođa Conte, hvala. E, jedan od mnogih elemenata gospođe von der Leyen u svom pismu bio je borba protiv NNN ribolova. Danas govorimo o sporazumu s Vjetnamom. To je zemlja koja je dobila žuti karton za e, nezakonit ribolov. Sporazumi služe upravo tomu da se prate uvjeti u nekim državama, ali s druge strane zbog tih sporazuma su izloženi rizicima. 2016. godine organizacija Koldireti je e, na deseto mjesto rang liste e, stavila vjetnamsku ribu zato što ta riba ima jako puno teških metala. E, danas znamo da izvoz iz Vjetnama Europskoj uniji bi se trebao povećati za 15 milijardi eura. To znači da ako za neke parametre nemamo poštivanje mjera, na naše stolove će doći riba koja nije kvalitetna onoliko koliko je kvalitetna riba iz Europe. E, trebamo e, također provjeriti dolazi li ovakva riba iz NNN ribolova. Mislim da ne bi trebalo to tako biti jer naše potrošače ne smijemo izlagati riziku e, da nemaju ispravnost hrane. O tome govorimo u mnogim europskim politikama. Mi znamo da Europa nije samodostatna i nije autonomna i zato su važni sporazumi koje Europska unija sklapa za uvoz, ali to ne bi trebala biti jedina, ne bi trebalo biti jedino rješenje. Trebali bismo iskoristiti ono što nam naša mora pružaju, a pritom ne mislim da ih trebam prekomjerno iskoristiti, nego da resurse treba koristiti na prikladan način. Na primjer, neke riblje vrste se uopće ne konzumiraju jer ne postoji navika za to, a to ne znači da ih ne možemo uključiti u naše navike ili da ih ne možemo izvoziti, da pače Moramo promijeniti paradigmu, koristiti one e, resurse koje do sad nismo koristili kako bismo se obogatili e, i kulturološki. I pozivam gospodina Bartola da e, ako s jedne strane sklapamo sporazume s trećim zemljama, s druge strane moramo i davati nove ideje za naš ribolov. E, kad gledamo izvan Europske unije i dobijemo neku ideju, moramo onda to primijeniti u Europi kako bismo dali veću vrijednost e, svim resursima Italije, ali i Europske unije u svijetu. Hvala. Hvala. Zahvaljujem kolegi. Zahvaljujem gospodinu Bartolu. E, Slažemo se e, da je problem e, žutog kartona zabrinjavajuć. Trebamo više nadzora i praćenja. Što se tiče Amadmana, brine nas e, cifra od 1,3 milijuna tona tune koja ne podlježe carini. To bi moglo imati učinak na tržišno natjecanje u Europskoj uniji. Imamo e, naime ugovor o slobodnoj trgovini, protiv toga nemamo ništa, ali ipak imamo razloga za zabrinutost. trebamo pratiti e, vjetnamski e, ribolovni sektor. Kad pogledate zemlju poput Vjetnama, vidimo koliko je e, važno da DG Mare i DG Trade razgovaraju, komuniciraju. Ako dajete Vjetnamu žuti karton zbog NNN ribolova, a s druge strane imate e, sporazum o slobodnoj trgovini. To je e, zaista ironično. Ako pogledate što radi komisija u trgovini i u ribarstvu, vidimo da je potrebna bolja koordinacija. E, jednom rukom kažnjavate, a drugom nagrađujete Nemam ništa protiv e, slobodne trgovine, ali ipak e, vidimo tu određenu ironiju. S jedne strane kažemo zabranit ćemo uvoz vaše ribe, a s druge strane kažemo da ćemo otvoriti cijelo europsko tržište uvozu iz Vjetnama. E, to je kontradikcija moramo bolje e, ispregovarati sporazume, oni moraju biti usklađeni. Moramo biti jako oprezni e, iz perspektive ribarstva. Govorimo o zemljama u kojima se vrši NNN ribolov. Govorimo o tržišnom natjecanju, o, milijunima tona uvoza. Pogledajte Tajland, e, proizvodi ogromne količine tune, na primjer. E, e, Bezcarinske kvote za uvoz tune iz Tajlanda bi potpuno uništile naše proizvođače i ribare. Ne znam koliko je moguće da dalje pregovaramo, ali ja bih poslao poruku komisiji da su ribarski proizvodi vrlo osjetljivi. Vjetnam proizvodi e, mnogo ribljih prerađevina. To se odnosi i na Tajland. Moramo i biti vrlo opredni u našim budućim e, sporazumima o slobodnoj trgovini. Thank you. So, over to the commission. Predajem riječ e, komisiji, čuli ste izvjestitelja, čuli ste članove odbora. Imamo zabrinutost. Uh, Evo komisija, čuli ste izvjestitelja, čuli ste članove, čuli ste postupak žutog kartona, čuli ste koje imamo probleme s trgovinom. Kako bismo mi trebali ovdje u ovom odboru reagirati na sporazum? E, čuli ste od gospodina Mijana Mon da bi e, DG Mare i DG e, Trade morali više razgovarati. Evo, razgovarajte međusobno, a i s nama. Hvala lijepa predsjedniče, hvala izvjestitelju i članovima na konstruktivnim komentarima. Inta delegacija je posjetila Vjetnam prije dva tjedna. Mm, mm, to je prva, prvo izaslanstvo novog parlamenta u, u Vjetnam. E, oni su došli sa dobrim rezultatima, bili su zadovoljni. E, rekli su da vjetnamska vlada želi osigurati napredak na svim područjima suradnje sa Europskom unijom ljudska prava, e, e, okoliš, trgovina. E, oni su se obvezali da će se truditi da postignu napredak na tim područjima. I vaš odbor je posjetio Vjetnam prošle godine. I to se izaslanstvo ili misija vratila zadovoljno. Ja sam e, provjerila e, izjave nakon te posjete. Mnogi članovi e, odbora koji su tada bili u tom izaslanstvu više nisu u parlamentu, nažalost. Sada specifični elementi. Imamo je poglavlje o održivoj trgovini. Govorimo o socijalnim, okolišnim i drugim elementima želimo održivost ribarstva i poljoprivrede. Obje strane su se obvezale da će e, surađivati sa regionalnim ribarskim organizacijama. Rekli su da će se boriti protiv NNN ribolova, a to da ide ruku pod ruku sa žutim kartonima zbog NNN. To su dva posebna procesa, ali e, idu ruku pod ruku. Što se tiče koordinacije, mislim da imamo dobru koordinaciju između opće e, e, uprave Mare i Trade. Mm, to uključuje i pravnu reviziju sporazum. trgovinski sporazum je potpuno pisan sa 2017. E, Mi stalno kontaktiramo sa općom upravom Mare. Nadamo se da će e, nam sporazum o slobodnoj trgovini omogućiti više razgovora sa Vjednom. E, ljudska prava, tu se Evropska unija brine. Nije to lako područje, ali zbog strukture e, sporazuma možemo postići napredak. Što se tiče rada, vidimo tu veliki napredak u Vjetnama. Je, e, oni su potpisali jedan e, od protokola ILO-a, Međunarodne organizacije rada, o kolektivnom pregovaranju i o slobodi udruživanja. Oni će e, za usvojiti radni kodeks sljedećeg tjedna, osigurat će nezavisne e, sindikate i zaštitu radnika. E, oni sada pokrivaju time 50 milijuna radnika, prije su pokrivali samo 15 milijuna radnika ova ratifikacija e, nam e, pomaže da postižemo sve ove ciljeve. E, obje strane, zahvaljujući sporazumu, imaju pristup tržištima. Nakon sedam godina će sve biti otvoreno. Sa naše strane uzimamo u obzir osjetljive elemente. Naša politika je uvijek e, osjetljiva na problem tune. E, ne želimo imati presedane kad smo kad e, pregovaramo sa Tajlandom, onda ćemo se referirati na sporazum sa Vijetnamom. I na kraju bih htjela reći da se nadamo da ćemo moći dati pozitivno mišljenje jer vjerujemo u koristi ovog sporazuma za obje strane, za e, potrošače i u Vjetnamu i u Europi. Hvala lijepa. So, Mr. Imamo gospodinu nije ovdje. Ja radim za opću upravu Mare. E, odnos sa općom upravom e, e, Trade je spomenut. Mi ne samo da razgovaramo i surađujemo nakon zaključka sporazuma, već i za vrijeme pregovaranja o sporazumu stalno surađujemo u nekoliko radnih skupina pristup tržištu, održivost i tako dalje. To je vrlo konstruktivna suradnja između e, uprava. To je vrlo lijepo. A kad će se dati e, zeleni karton Vjetnamu zbog NNN e, ribolova? Upravo u ovom trenutku je sada jedan tim u Vjetnamu i oni ocjenjuju napredak e, cijelog predmeta. To će biti e, vrlo značajan element borba protiv e, NNN-a. Mi to stalno pratimo. U redu. Žao mi je. Mm. koji puta to traje 3 do 5 godina mi evo čujem. E, e, žuti karton je izdan 2017. Gospodin Bartolo. E, Hvala. Razumijem zabrinutosti koje su izrazili kolege, ali ne možemo ne uzeti u obzir napore koje ulaže Vijetnam u odnosu na uvjete koje je postavila Europska unija. Vjetnam, odnosno sporazum s Vijetnamom, je nešto što mi želimo ostvariti, jer nepotpisivanje ovog sporazuma značilo bi poništiti e, čitavo zalaganje ove zemlje za ribolovni sektor i tako bismo ostavili samog važnog partnera i izložili ga opasnosti da se poveže na primjer s Kinom. Mislim da u takvom slučaju stvari se ne bi poboljšale u Vjetnamu zbog velike količine proizvoda koja dolazi iz te zemlje. Prihvatit ćemo svakako vaše prijedloge za e, izmjenom ovog dokumenta ali moram naglasiti da smatram kako Vijetnam poduzima velike korake, kao što je komisija rekla, pa bi bilo dobro da e, ovaj odbor to pozitivno ocijeni. Hvala. Hvala lijepa na ovoj izjavi. Podsjećam e, članove e, rok za predaju amandmana je sutra u 5 sati. Hvala vam na ovom konstruktivnom pristupu, gospodine Bartolo. Možda ćemo moći e, doći do kompromisa ako je potrebno. E, glasanje u odboru će biti 4. prosinca. Hvala. Sada idemo dalje na sljedeću točku. Sporazum o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske republike Mauritanije izvještaj je dan e, sid Vijeće nas još nije obavijestilo o, o postupku suglasnosti. Sada ću dati riječ komisiji, ako je netko tu prisutan koji može govoriti o Mauritaniji. Možete li nam nešto reći o ovom dosjeu? Dobar dan. E, u stvari vijeće je usvojilo 8. E, to jest petka produljenje od jedne godine protokola s Mauritanijom. Protokol koji je sada, e, koji sada važi ističe u sredinom ovog mjeseca. Prošlog srpnja su države članice rekle da bi bilo važno da E, ga produžimo za maksimalno godinu dana e, ali i za obnovu sporazuma. To su dva dokumenta. E, to je bilo doneseno prije reforme ZRP-a. Dakle, i sporazum i protokol treba obnoviti. To je dosta složeno Države članice e, kažu da se protokol e, koji sada važi može produžiti za godinu dana. U rujnu smo imali pregovore, Europska komisija i Mauritanija su se složila o postupku razmjene pisama. E, tu će se navesti sve uvjete koji će važiti godinu dana. U rujnu smo već počeli prekovore o, sporazumu. Prošlog tjedna e, smo se vratili tome u subotu. E, govorili smo o novom sporazumu i novom protokolu. Rečeno je da je e, vijeće prošlog petka usvojilo odluku o produženje kako bi se dalje mogle vršiti ribolovne aktivnosti od strane Evropske flote u Mauritanije. Sporazum o Haringi e, je također u pitanju. E, pregovori će se nastaviti. E, treći krug pregovora je predviđen za sljedeći mjesec u Briselu. To će i sve će se završiti najkasnije do proljeća 2020. E, e, kako aktivnosti se ne bi prekinule prije tog datuma. Hvala. Hvala. Imamo li pitanja ili komentara? Gospodin Salivan. Samo jedno brzo pitanje komisiji. E, zoniranje određivanje područja, je je to ustanovljeno. Plovila Evropske unije mogu do, se približiti obali, e, što osigura da lokalne zajednice imaju pristupa stokovima u priobalnim područjima. E, specifični elementi tog određivanja područja, zona. Nemamo, nemamo drugih pitanja. Možete li, o, gospodin Mijan Mor ima riječ, izvolite. Ovo je vrlo važan sporazum i mislim da produljenje od godinu dana e, je podesno i preporučljivo. Trebamo izbjeći e, hijatus e, između sporazuma. Dakle, sjeverni, e, sjeverna granica Mauritanije je problematična. Evropski e, kamioni sa svježom ribom dolaze, e, nailaze na poteškoće. E, nemamo još alternativne solucije koja bi dozvolila mm, da, da ti kamioni dođu do sjevera eh, i sjevernih luka Mauritanije. Tu trebamo jedan poseban aranžman. Eh, to često se radi o španjolskim kamionima Rješenje još nije iznađeno. Izgleda da je problem složen. Tu ćemo trebati kreativnost kako bismo došli do rješenja. Na, nadam se da ćemo doći do nekog prihvatljivog rješenja. Možda bismo uh, uh, morali staviti u sporazum odredbe o tom problemu jer mislim da će se on vraćati. Hvala. Evo, sada je na redu komisija. Možete li odgovoriti na ovo što smo čuli? Što se tiče raznih e, područja ribarenja, e, protokol koji je e, na snazi to određuje. E, razna područja koja su određena, koja dozvoljavaju e, lokalnim flotama da love ribu, to se poštuje. E, to nije problematično. A što se tiče sustava, mi znamo koji se teškoćama suočavaju kamioni E, na granici između Mauritanije i Maroka. E, imamo jedan dogovor sa Mauritanijom koji e, omogućava kamionima da idu dalje u Maroko do najbliže luke tamo. Taj sustav je korišten, korišten dva do tri puta i taj postupak je zaista funkcionalan. E, suradnja s Mauritanijom je odlična. E, na kraju su kamioni deblokirani. E, ono što se čini složenim na papiru funkcionira u praksi dobro. Ali možemo također uvesti jedan sustav koji će biti fleksibilniji, ali to je tema budućih pregovora Sustav koji sada imamo, mm, imat ćemo prvi izvještaj o tome u prosincu na sastanku mješovite komisije. Evo, toliko, hvala. Hvala lijepa, komisija ima riječ. Vratit ćemo se na tu temu. Imamo e, i prezentaciju izvještaja u našem kalendaru. Imamo e, sporazum o partnerstvu sa Senegalom. Nismo još dobili suglasnost vijeća. E, e, Renew Europe je dobila taj dosije. Sada ću dati riječ gospodinu Bernu opet. Izvolite. Hvala vam. Doista mi je veliko zadovoljstvo što vam mogu predstaviti novi protokol koji je nedavno parafiran zajedno s Republikom Senegal. Želim podsjetiti da mi imamo povijesne veze sa tom zemljom Zapadne Afrike. Bilo je došlo do prekida negdje sredinom 2000-ih, međutim imali smo već ranije sporazum sa Senegalom i to nam je vrlo važno. Kao što znate u Senegalu e, ribarski sektor ima posebno važan značaj i značajno doprinosi bogatstvu te zemlje i sve ono što se događa u teritorijalnim vodama te zemlje ima utjecaj i na čitavu regiju. Tako da nam je to partnerstvo i dijalog iznimno važan. Budući da je riječ o velikom e, igraču e, u području ribarstva u toj regiji. E, mi smo nakon e, jednog kruga pregovora uspjeli sklopiti dogovor sa e, Senegalom i parafiran je novi protokol ove godine. Pregovori su protekli vrlo glatko, imali smo sjajnu suradnju sa senegalskim vlastima i također smo bili zadovoljni zbog činjenice da su rasprava i pregovori bili vrlo inkluzivni, tako da su svi dionici iz e, ribarstvenog sektora bili uključeni. Imamo imali smo najmanje 25 sugovornika, tako da to dokazuje da su doista bili e, prisutni svi dionici iz e, sektora ribarstva. Nekoliko riječi o glavnim značajkama ovoga sporazuma. Kao prvo, e, on traje pet godina. Mislim da je dobro da traje dovoljno dugo da bi mogao osigurati stabilnost prihoda Senegalu, ali isto tako i pravnu sigurnost za naše gospodarske subjekte. Imamo mogućnosti ribolova koje omogućuju 28 e, i 5 i još dvije, plovila još dvije koče. To je e, bio jedan e, sporazum koji se uglavnom odnosi na tune, ali e, postoji također i mogućnost lova pridnene ribe. Međutim, to je u vrlo ograničenim okolnostima i zapravo je to više eksperimentalna priroda. Što se tiče financijskog plana, mi smo dali 1,7 milijuna eura godišnje u omotnici, to je godišnja omotnica, e, gdje imamo jedan dio koji je, e, ide na sektorsku pomoć i to smo povećali zato što kroz to možemo uspostaviti partnerstvo i doista podržati održivo ribarstvo u Senegalu, e, posebno kada je riječ o kontroli, nadzoru i pomoći malom priobalnom ribolovu te kapacitetima za istraživanje na tome želim posebno ustrajati na toj potpori dakle znanstvenim e, istraživanjima u Senegalu jer bilo je nekih kampanja koje se nisu mogle e, provesti do kraja zbog nedostatka financijskih sredstava u prethodnim godinama pa se nadamo da ćemo pomoć ovoga protokola moći pružiti pomoći za znanstvena istraživanja u Senegalu. Želimo također reći da, ovdje su, da su ovdje doprinos e, dali i da je ovdje također postoji doprinos brodara i tu imamo više od 3 milijuna eura godišnje. E, to je ukupni iznos koliko će e, Senegal dobiti temeljem ovoga sporazuma. Što se tiče kvantitete, imamo s jedne strane dakle tunu, e, dakle tu imamo referentnu tonažu. Snizili smo referentnu vrijednost sa 14 na 10 milijuna e, tisuća tona. E, a što se tiče de 2000 1750. Što se tiče oslića, tu smo povećali e, također, ali na oprezan način. S obzirom da je riječ o vrlo osjetljivim vrstama i moramo biti oprezni. E, međutim, kao što sam rekao, taj ribolov je vrlo reguliran, imat ćemo promatrače koji će sustavno biti prisutni na plovilima i također ćemo redovito pratiti e, ribolov e, i to tijekom čitog trajanja protokola imamo što se tiče tehničkih mjeri, mjera poboljšanje dakle istih i tu želim e, spomenuti e, isto tako mjere koje se tiču slučajnog ulova ptica na moru. E, mislim da ovaj sporazum dobar za obje strane, vodi računa o našim povijesnim vezama i to je dobro vrijednost za uložen novac, a u tehničkom smislu se omogućuje poštivanje znanstvenih preporuka te održivo ribarstvo u senegalskim vodama. Evo to bi bilo sažeto što možemo reći o ovom novom protokolu i nadamo se da će parlament dati zeleno svjetlo tom partnerstvu i ovom novom protokolu. Ima li još pitanja ili komentara? Izvolite. Uh, wait a moment. This is a little... okay. Mrs. Bilbao. No, Gospođa samo trenutak. Hvala vam. Mi također podržavamo ovaj važan sporazum koji je važan za evropsko, španjolsko i baskijsko ribarstvo. Zahvalna sam komisiji na naporima koji su već uloženi u to. E, to nije bio lak zadatak u povijesnom smislu. Kao što vidimo, u novim sporazumima su vlasnici plovila više uključeni. Ima snažnija pomoć se pruža sektoru i također se više vodi računa o znanstvenim spoznajima sukladno načelima iz ZRP-a, što su sve dobri predznaci za budućnost i mi ćemo to sigurno podržati u parlamentu. Izvolite, gospodine Gonzalez Cezares, da. Ja bih također rekao da mi to podržavamo, to je doista važno za španjolsku i francusku flotu, te za galicijsku flotu. To nam daje e, određenu pravnu sigurnost na razdoblje od pet godina i e, time smo izbjegli e, drastičnu situaciju kako smo imali ranije. To će omogućiti našim plovilima da love ribu u senegalskim vodama i kao što smo čuli također će se poštivati E, održivost i nadzor. Vrlo je važno s europske strane da se poštuje održivost e, kao načelo. E, ovdje imamo doista značajne iznose. Ovi pregovori su zapravo primjer suradnje koji su svi pobjednici i europska i senegalska strana, tako da je to u tom kontekstu jedan sjajan sporazum. Hvala vam, zahvaljujem komisiji. Mislim da tu nije bilo nekih e, posebnih pitanja. što se tiče lova tune i oslića, da li tu ispunjavamo svoje obveze? Dakle, to bi bilo moje pitanje. Molim vas samo kratko Mislim da ima nekih stvari koje su prihvatljive. Naime, u ostalom ribarstvo u Senegalu nije toliko različito od drugačijeg. E, dakle, moraju se prijaviti slučajni ulovi. Koliko nam je poznato, to su zanemarive količine. Imamo također i ovo načelo promatrača na brodovima, e, posebno na kočaricama. E, to omogućuje i pobliže praćenje ulova i ove vrste ulova i postoje također poticajne mjere u protokolu kojima se ograničavaju slučajni usputni ulov riba, ali isto tako i e, sisavaca koji žive u moru, što bi bila jedna nova odredba i trebala bi imati za efekt da se dodatno smanji takva vrsta slučajnog ulova. Uh, Hvala lijepo i sada ćemo e, da kako vidjet ćemo kako će biti vremenski rokovi za ovo izvješće. I sada prelazimo na posljednju točku koja nam je preostala, točka broj 21, a to je protokol o izmjeni Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna. To je dobilo izvješće klub ID. Nema izvjestitelja, pa ću dati riječ gospođi Hafford iz komisije. Ne izgleda nema gospođe Hafford. Netko iz Ikata? Ima netko iz Ikata? To je dobro. Pa čini mi se da je ovo, se ovo pojavilo prije nego što je bilo predviđeno. Ja sam poslala poruku, ali mislim da kolege još nisu tu a ja ne mogu ništa reći o ovoj točki dnevnog reda, ali evo, poslala sam poruku. Da, mnogi od nas će biti na sastanku IKAT-a sljedeći tjedan. Ja sam se već e, susrao s njihovim predstavnicima i zapravo ovi dokumenti, ovi vaši materijali e, se lako mogu razumjeti sami po sebi što se tiče promjena, tako da možda ne moramo o tome raspravljati danas, pa ne moramo. Mislim da možemo smatrati da je to riješeno, pa onda ću poslati još jednu poruku. Pa da, zato to me i služe mobiteli iako se navodno ne mogu koristiti na malim plovilima za ribolov. E, hvala vam lijepo, hvala svima na nazočnosti na ovom sastanku. Htio bih samo reći da e, ste dobili preporuke koordinatora od jutros e, putem elektroničke pošte. Ako imate službeno neke komentare, očitovanja ili prigovore, e, možete mi to priopćiti. Ako ne, onda to smatram usvojenim. Imamo li nešto pod točkom razno? Pa onda u tom slučaju, e, evo, sada je 17.25 i završavamo današnji sastanak bez obzira na stanku koju smo imali.